pitanjima. Poljske vlasti su podnijele zahtjev za ukidanje imuniteta gospodina Zbignjeva Zjobra. To smo predali na obradu odboru za pravna pitanja. Gospođa Lara Komi je podnijela zahtjev za zaštitu njenog e,